Imamo 50 eh, glasovanja, mislim da ćemo to brzo odraditi. Izvješće Hautala je izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marie Christine Botune. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo dalje. Imenovanje Simona Busutila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. Tajno glasovanje. Otvaram glasovanje. Koje bardzo. Zamekam glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se većinom. Krećemo dalje. Poimenični sastav posebnog odbora za borbu protiv terorizma. Nemamo amandmana. Dakle, nemamo amandmana kada je riječ o ovoj stavci. Dakle, imamo odobreno je. Sada sljedeće je izvješće Borelija, sporazum između EU-a i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala svima, usvaja se. Još jedno izvješće zastupnika Borelija. Sporazum o između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode. Otvaram glasovanje. Poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim je sljedeće izvješće zastupnika Krisogonosa, provedba direktive u mirenju. Imamo poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Gospodin De Jong je sljedeći na redu i njegovo izvješće o funkcioniranju franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru. Zastupnik De Jong se javlja za riječ, imate dvije minute. Ja, you may go. Izvolite. Samo trebate upaliti mikrofon. And a technical trouble? Imate li možda tehničkih poteškoća? Mikrofon ne radi. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Biti ću kratak no, s obzirom da nije održana plenarna rasprava o mojem izvješću. Želim iskoristiti ovu priliku da pozovem Europsku komisiju da preporuke odbora koje su na odboru jednoglasno usvojene da ih i provede. Ne radi se o sudskim postupcima, ali postoje određene poteškoće i sada očekujem od Europske komisije da djeluje protiv nepoštenih trgovačkih praksa i da se ispita i politika konkurenata. Mi e, dalje nećemo trpiti ovakvu situaciju. glasovanje. Hvala lijepa, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada imamo izvješće zastupnice Krel o svemirskoj strategiji za Europu. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. pana svera Dal... Prelazimo na izvješće zastupnika Zvera. Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio Europske strategije cijeloživotnog učenja. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Dziękuję, zamykam głosowanie. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zastupnica dijeli ima izvješće o stavljanju izvan snage zastarjelih uredbi o sektoru prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i sektoru cestovnog prijevoza tereta. Imamo poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, izvješće je usvojeno. Sada slijedi sljedeća faza. Prelazimo na izvješće zastupnika Zorinja, promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama. Poimenično glasovanje o amandmanu 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sljedeći je amandman 29. Dignite ruke, ruke tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Europski parlament je finalizirao postupak u prvom čitanju kada je riječ o ovom izvješću. Sada imamo izvješće zastupnika Buzeka o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom. Amandman 179. pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 178. Tko je za? protiv, imali suzdržanih, usvaja se. Ovime smo finalizirali prvo čitanje ovog izvješća. Prelazimo na lov na kitove u Norveškoj. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvorni tekst. Predsjedatelj kaže odbija se. Dakle, odbija se velikom većinom. Prelazimo na izvorni tekst. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Tekst se usvaja velikom većinom. Predsjedatelj se ispričava zbog pogreške. Prelazimo na amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjeravamo amandman 9. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Wobec tego poprawka 3. Kto? Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman četvrti. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasat ćemo o originalnom tekstu dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dio drugi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman peti. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman šesti. Za protiv, suzdržani, odbija se. Sada glasujemo o rezoluciji, cijeloj rezoluciji, tko je za, protiv, suzdržani, hvala, usva se. Ravoda Lombofo i Koraca Bild je sljedeće izvješće. Gospodin Wolfir ima riječ. Hvala. Pravilo 184 se pozivam. Engleska verzija teksta, stranica 10. Sekcija četvrta, Imamo rečenicu da se parlament potvrđuje da Nijekanje određenih prava, što uključuje pravo na pobačaj, je e, kršenje prava žena. Ova, ovaj dio teksta zapravo čini kaznenom aktivnošću e, svako netko vjeruje, za onoga ko vjeruje u pobačaj. E, pravni tekst koji je priključen tom tekstu ne spominje moguć, takav moguć zločin i zato bih tražio da se skupina pravnih stručnjaka referira na taj tekst da ga ponovno analizira, jer me milijuni u Europskoj uniji bi mogli biti smatrani kriminalcem odmah nakon ovog glasovanja. Hvala. Hvala. Primili smo to na znanje, međutim to nije izravno povezano sa ovim glasovanjem. Imamo stavak četiri, tri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Možda ne trebamo sada provjeravati, jer je rezultat jasan. Stavak 9k ima dva dijela. Prvi dio izvornog teksta tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 9. M u dva dijela. Izvorni tekst. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio za. Protiv. Imali suzdržanih?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 protiv imali suzdržanih provjeravam otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se ali za svaki slučaj smo provjerili uvodna izjava prva Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava R. Izvrni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava AA, izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, EPP. Tko je protiv? Suzdržani. Provjeravam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o rezoluciji u cjelini. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, zahvaljujem. Čestitam e, izvjestiteljima, ovo je bio važan predmet. Sada prelazimo na izvješće Arena. U dva dijela imamo prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Tko je za? Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na glasovanje o tekstu u cjelini. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala svima na sudjelovanju u glasovanju i sada prelazimo na obrazloženja glasovanja.